Zasjedanje je otvoreno. Prije nego što krenemo s prvom točkom dnevnog reda o zaključcima za sastanak Europskog vijeća, želim izvijestiti dvoranu da s obzirom na situaciju vezanu uz paket za mobilnost, po pitanju kojeg je podneseno 1124, 1224 amandmana, a to je iznimno visoki broj e, zahtjeva za glasovanjem po dijelovima. I nakon što sam se konzultirao sa predsjednikom odbora za promet, ja sam odlučio primijeniti članak 175 poslovnika i odgoditi E, znači vratiti tu temu opet na odbor za promet kako bi se napravili svi pripremni radovi koji bi nam omogućili ovom domu da imamo učinkovito glasovanje koje će biti svjesno i jasno glasovanje. Riječ je o odluci koju sam donio imajući na umu sve vaše raznolike zahtjeve među kojima također i e, izbjegavanje situacije da e, zlouporabimo ovu količinu e, amandmana ali također i jasno glasanje po pitanju ključnih momenata također sam uz dužno poštovanje svim, svih zastupnika u ovom domu odlučio da ću poštedjeti naše zastupnike dugih sati glasovanja o amandmanima za koje nisu imali vremena proučiti ih i s obzirom na e, većinu koja je zabilježena u ponedjeljak činjenica je da bi znači proces za pogrešku bio iznimno e, bitan. Dakle, u skladu sa člankom 206 stavak 1 poslovnika tražim da se odbor za promet hitno sastane, na primjer u utorak ili u srijedu ujutro, te da nakon toga nama iznesu u domu plod svoga rada u korisnom vremenu kako bismo mogli glasovati na sljedećoj plenarnoj sjednici u travnju e, e, e, znači na prvoj plenarnoj sjednici u Briselu u travnju. Dakle, s obzirom da imamo toliki popis zahtjeva za glasovanjem po dijelova koje zahtijevaju e, znači pozitivno glasanje barem jedne trećine zastupnika koji su članovi odbora, oni neće biti na glasovanju u odboru. Također je moguće podnijeti dodatne, e, dodatne amandmane ili zahtijevanja za e, glasovanje po dijelovima ili odvojenim glasovanjima. Nadam se da će odbor za promet biti na visini zadatka kojim je u ovom trenutku dodijeljen i izvještavam e, dom da u svjetlu mog odluka da, odluke da e, vratimo ovu temu, ovaj dokument na odbor za promet za razrješavanje problema vezanog uz toliku količinu amandmana. Smatram da zahtjev u skladu sa člankom 186 postaje nepotreban, a sada ćemo nastaviti sa e, našim zasjedanjem. Gospodin Ertug, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. E, gospodine predsjedniče, to je naravno vaša odluka koju treba poštovati. Međutim, e, podsjećam e, na to da prema odredbi 175 odbor sa trećinom članova može donijeti odluku hoće li se amandmani ponovno proslijediti na parlament. A to će se ostvariti. Za tjedan dana bit ćemo u istoj situaciji kao i danas. Dakle, odbor za promet neće moći moći riješiti problem na način kako ste predložili. Dakle, to bi bila odgoda za tjedan dana, ali u konačnici bi stvari ostale iste kao i danas. E, poštovani, kao što je predviđeno poslovnikom, ja sam se savjetovao sa predsjednikom odbora za promet koji je rekao da je u stanju obaviti tu dužnost i aktivnost. Kilonen, izvolite. Zastupnik Kilonen. Zastupnica. Arvoisa herra puhemies, ihan tekninen työjärjestyskysymys. Hvala lijepa. E, riječ je o tehničkom pitanju što se tiče primjene odredbe 175. Riječ je o tekstu koji je podnesen odboru. E, kakva je ovdje pravna situacija? E, riječ je o upućivanju radnika, o vremenu stanki E, postoje različiti prijedlozi e, na odboru i kako bi to trebalo riješiti e, što se tiče poštivanja poslovnika. Sada ćemo zatvoriti raspravu, zato što ne smijemo sada raspravljati o tome. Nećemo otvoriti raspravu. Znači, obavještavam vas o odluci koju sam donio u skladu sa poslovnikom nakon što sam se savjetovao i saslušao predsjednika E, predsjednicu odbora za promet. Problem je broj amandmana, broj zahtjeva za odvojna glasovanja. Budući da postoje određeni elementi koji bi e, mogli dovesti do filibusteringa, ali također postoje i neki elementi koji nam jasno ukazuju na to da je jedan dio tih amandmana ima iznimno važan sadržaj. Dakle, to nije samo fino usklađivanje, nego je to e, zaista pitanje sadržaja i dubokih intervencija u tekst. Dakle, ne želimo izbjeći ovakvu situaciju i ne znam koliko tisuća amandmana o kojima trebamo glasovati, nego želimo iskoristiti tu raspoloživost odbora za promet, da pokuša praviti nešto. Ako neće uspjeti, onda ćemo idući tjedan glasovati za sve te amandmane. Želimo omogućiti zastupnicima da glasaju ozbiljno. Dakle, e, vidjeli smo što je bilo e, iduće, vidjeli smo što je bilo prošli tjedan, dakle kada smo sa dva glasa razlike glasovali o jako važnim pitanjima. Dakle, ne možemo glasovati o nečemu o čemu ne znamo točno o čemu je riječ. Dakle, e, ako zahtijevamo e, da se, da se glasuje o svim tim dijelovima i amandmanima, onda morate barem znati o čemu se glasuje. Ako se ne zna o čemu se glasuje, ako nemate vremena e, proučiti sve, sve amandmane, onda mislim da nećemo napraviti dobar posao. Prepustit ćemo sada da posao odradi odbor za prometa, vidjet ćemo hoće li na, e, na, e, u Briselu na plenarnoj sjednici prvoj u travnju nešto napraviti ili ne. Dakle, ja ovdje samo pokušavam nešto napraviti kako bismo to promijenili. Ako uspijemo dobro, ako ne, glasovat ćemo o svim amandmanima kao što smo trebali ovaj put. Gospođa Dali me uvjerila da će dati sve od sebe da dođe do pozitivnog ishoda, a onda ćemo moći zahvaliti na tom poslu odboru za promet. Ako nam e, odbor za promet e, dostavi 6 tisuća amandmana, onda ćemo glasati o 6.000 tisuća amandmana i to je to. Zaključujem raspravu. Sada prilazimo na prvu točku dnevnog reda, to su zaključci sa sastanka Europskog vijeća. Znači, krećemo sa zaključcima sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. godine. Ispričavam se gospodinu Donaldu Tusku i gospodinu, eh, gospodinu Junkeru zbog ovog eh, malo kašenja, ali kao što znate, paket za mobilnost nas dovodi u e, velike razdore i e, teško je uskladiti sve zajedničke interese parlamenta, vijeća i komisije i zato sam trebao izvijestiti o odluci dom. Gospodine Tusk, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče Tajani, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. E, Europsko vijeće na svom joj proljetnoj sjednici razgovaralo je o situaciji u gospodarstvu u Europi s obzirom na e, veliku globalnu konkurenciju. Dogovorili smo se i složili oko toga da je snažan rast e, ključan za napredak i blagostanje i sukladno tome odlučili smo poduzeti niz inicijativa. E, kao prvo, Europsko vijeće dogovorilo je da bi trebalo dalje produbiti i osnažiti jedinstveno tržište s posebnim naglaskom na e, digitalnoj ekonomiji i gospodarstvu pružanja usluga. E, Pri tom e, moramo ukloniti e, neopravdane prepreke i izbjeći stvaranje novih. Komisija je pozvana da do ožujka 2020. izradi dugotrojni plan mjera za bolju provedbu pravila na jedinstvenom tržištu. Drugo, Razgovarali smo o tome kako se nositi s izazovima s kojima je e, suočeno europsko gospodarstvo. E, s obzirom na značaj industrije e, za milijune radnih mjesta, komisija je pozvana da predstavi viziju za industrijsku budućnost Europske unije, uključujući konkretne mjere. Treće, Europska unija treba dodatno e, razviti e, svoje digitalno gospodarstvo s posebnim e, težištem na podacima i umjetnoj inteligenciji. U tom kontekstu podržali smo usuglašeni pristup što se tiče sigurnosti i zaštite mreže 5G. Jučer je komisija podnijela i preporuke u ovom području. I e, na posljedku, ali ništa manje važno, trgovina. Europsko vijeće i nadalje će promicati ambiciozan plan razvoja slobodne trgovine e, kojim se osiguravaju jednaki uvjeti poslovanja. E, iznesen je poziv da se nastavi rasprava o instrumentu javne nabave, a i da se dalje radi na brzoj provedbi E, zajedničke e, izjave e, iz srpnja 2018. između SAD-a i Europske unije. Osim toga razgovarali smo i o našim odnosima s Kinom. Osim samita E, koji će se održati, e, postoje i drugi sastanci na vrhu s čelnicima Kine. I stoga je dogovoreno da moramo osmisliti koordinirani europski pristup. Definirali smo stajalište kojim nudimo ambicioznu suradnju što se tiče bilateralnih i globalnih pitanja uključujući trgovinu. Obje strane imaju e, jake ekonomske interese kako bismo održali e, aktivnu i dinamičnu robnu razmjenu koja je moguća u sklopu odgovarajućeg sustava trgovanja. Međutim, kako bi sustav e, funkcionirao, potrebno ga je unaprijediti i ažurirati. Iz toga Europska unija treba provesti niz reformi. Potrebne su reforme u sklopu svjetske trgovinske organizacije koje bi obuhvatile i subvencije i to bi trebalo trebao biti prioritet. Želimo uvjeriti Kinu da se pozabavi tim pitanjem i uvjeren sam da tu ne smijemo odustati. Što se tiče bilateralnih pitanja, željeli bismo dovršiti pregovore o sporazumu o investicijama već sljedeće godine. O svemu tome razgovarat ćemo s Kinom na predstojećem samitu. Naravno, E, bilo bi nezamislivo da tema ljudskih prava nije bila na dnevnom redu. Možda sam staromodan, ali još uvijek smatram i da su ljudska prava podjednako važna kao i trgovina. Osim toga, na sastanku čelnika dogovoreno je da se bavimo pitanjem klimatskih promjena. Unatoč razlikama potpuno je jasno koliko je važno i aktualno ovo pitanje i vratit ćemo se na njega u lipnju. U međuvremenu dali smo upute ministrima da unaprijede aktivnosti i mjere što se tiče dugoročne klimatske strategije, a kako bismo ostvarili ciljeve koji su definirani Pariškim sporazumom. Što se tiče Brexita, E, kao što je zatražila premijerka May, Europsko vijeće donijelo je odluku e, odobriti takozvani Strasburški sporazum. Osim toga, čelnici su razmotrili i zahtjev Ujedinjene kraljevine što se tiče kratkoročnog odgode e, roka prema članku 50. U tom kontekstu predviđamo dva scenarija. Prvo, ukoliko ovaj tjedan e, Donji dom e, u Ujedinjenoj kraljevini usvoji sporazum, e, mi ćemo dogovoriti tehničko produljenje do 22. svibnja. Drugo, ukoliko ne dođe do odobrenja u House of Commons ovaj tjedan, Europsko vijeće dogovorilo je produljenje do 12. travnja. A pritom, očekujemo da će Ujedinjena kraljevina naznačiti što želi dalje. Kao što sam rekao nakon Europskog vijeća, 12. travnja ključni je datum što se tiče pitanja eh, eh, hoće li Ujedinjena kraljevina sudjelovati u europskim izborima. Dakle, 12. Eh, travnja je ključni rok. Ujedinjena kraljevina do tada ima mogućnost izbora. Hoće li izaći sa dogovorom, bez dogovora, imati produljenje ili opozvati članak 50. E, ovdje želim nešto reći i e, zastupnicima u ovom parlamentu. Prije Europskog vijeća rekao sam da bismo trebali biti otvoreni i prema duljem produljenju ukoliko Ujedinjena kraljevina želi preispitati svoju strategiju. To naravno znači da bi Ujedinjena kraljevina sudjelovala u izborima za Europski parlament. Onda su se javili neki glasovi u smislu da bi to bilo štetno ili ne bi bilo zgodno za neke od vas. E, dopustite e, da budem potpuno jasan. Takva razmišljanja nisu prihvatljiva. Ne možemo izdati e, šest milijuna ljudi koji su potpisali peticiju da se opozove članak 50. i milijun ljudi koji su izašli na ulice i e, sve veću većinu onih koji se zalažu za to da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji. Oni možda imaju osjećaj e, da ih nedovoljno zastupa njihov parlament, parlament Ujedinjene kraljevine, ali moraju imati osjećaj da ih vi zastupate i predstavljate e, jer su europljani. Hvala. E, hvala lijepa. E, sljedeći je na redu predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Izvolite. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Pred nama je jedan tjedan u kojem ima mnogo događaja i tjedan koji je protekao također je bilo mnogo događaja. Kao što smo čuli od predsjednika Europskog vijeća, održan je sastanak Europskog vijeća prošli tjedan. Svi su zaključci već predstavljeni. Čuli smo o njima od predsjednika Europskog vijeća, tako da ja ne želim to ponavljati. Bilo je mnogo rasprava o Kini. Rasprava o Kini bila je manje složena od one o Velikoj Britaniji. Da, e, već sam kazao nekima od vas da kada bih trebao usporediti Veliku Britaniju s Fingi, Sfinga mi bi mi izgledala kao otvorena knjiga. Vidjet ćemo tijekom sljedećih tjedana kako ćemo iščitati tu knjigu. Mnogo smo razgovarali o Kini. Komisija je 12. ožujka predstavila strategiju za odnose s Kinom. Taj dokument je dobro primljen. Niti jedan od šefova država i vlada nije bio protiv strategije o odnosima s Kinom koja je bila predmet rasprave na Europskom vijeću. Jučer sam e, na poziv predsjednika Makrona zajedno sa kancelarkom Merkel imao priliku sastati se sa kineskim predstavnikom i mi smo tu bili vrlo jasni. Mi želimo da svi u Europi i Kini shvate da smo mi strateški partneri, ali isto tako i konkurenti i suparnici. E, tijekom nekih e, sastanaka ustanovio sam da se našim prijateljima iz Kine ne dopada taj pojam suparnika, odnosno rivala. Mi jesmo rivali, jesmo konkurenti i prema tome trebamo se pobrinuti da Europa ne izgleda, ne djeluje kao nešto što se nudi, nego kao otvorena Europa. Iz tog razloga tražimo da europska poduzeća imaju pravo sudjelovati na natječajima u Kini kao što i Kina može podnijeti svoje prijedloge europljanima. Mi poštujemo Kinu kao državu, ali želimo isto tako da i ona poštuje nas i to u sklopu jednog trgovinskog pristupa koji se temelji na potpunoj uzajamnosti. Mi sa svoje strane tražimo da se brzo postigne dogovor o ulaganjima, da nam Kina iziđe u susret kada je riječ o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla. Također bismo htjeli da radna skupina koja je osnovana između Europske unije i Kine i koja se bavi reformom svjetske trgovinske organizacije postigne neke rezultate određenom dinamikom. Što se tiče Brexita, ne želim ništa govoriti o tome jer je već sve rečeno. Hvala. Merci, monsieur le président de la Commission européenne. Hvala vam predsjedniče Europske komisije. Hvala vam što ste se držali zadanog vremena. A sada odmah dajem riječ predsjedniku kluba Europskih pučana Manfredu Weberu. Poštovani gospodine predsjedniče parlamenta, predsjedniče vijeća i komisije, uvažene kolegice i kolege, e, hvala vam lijepa e, na informacijama o odluci Europskog vijeća. Gospodine Tuska, mislim da je odluka vijeća bila dobra, poneprije zato e, što ste se oslonili na načelo da ne može doći do produljenja ukoliko nemamo pojašnjenje. Trebamo dobiti informacije i pojašnjenja od naših britanskih prijatelja, a isto tako 440 milijuna e, građana Europske unije treba točne informacije i što se tiče izbora za Europski parlament. Osim toga, e, mi smo na strani onih koji se bore za e, novi referendum. Međutim, Pravna situacija trenutačno je takva da Velika Britanija želi napustiti Europsku uniju. E, međutim, važno je objasniti i našim građanima zašto zemlja koja napušta Europsku uniju treba imati tako bitnu ulogu što se tiče odlučivanja o budućnosti Europske unije. I tu moramo dati odgovore našim građanima i zato smatram da je dobro da je Europsko vijeće donijelo odluku da nema produljenja ako ne dobijemo pojašnjenja. Naravno, želimo puno sreće E, našim prijateljima u Donjem domu Jedinjene kraljevine, e, sve su opcije na stolu. Opcije su jasne i oni trebaju donijeti odluku. Vidjet ćemo što će biti. E, drugo, pitanje gospodarstva. Tu se slažemo sa idejom jačanja naše ekonomije, ulaganja u jedinstveno tržište. Tu je prioritet e, također i pitanje odnosa s Kinom. E, tu su važna pitanja o kojima se razgovara prije samita. E, svi mi dijelimo ista osnovna polazišta. Suradnja sa Kinom mora počivati na načelima. Postoji tu natjecanje u pogledu političkih sustava, što se tiče načina kako e, vidimo društvo, koje su temeljne vrijednosti nekog društva i upravo zato i to treba biti polazište od koje krećemo u dijalogu s Kinom. E, drugo, mi kao pučani vjerujemo u pragmatičan pristup što se tiče klimatskih promjena. E, Kina je još uvijek predana Pariškom sporazumu, a što se tiče načela slobodne trgovine, Kina je naš partner, oni su spremni primijeniti načelo slobodne E, trgovine i upravo zato e, dijelimo ovaj pragmatični pristup što se tiče odnosa s Kinom, ali istodobno ne smijemo biti naivni. Moramo štititi našu industriju, našu ključnu industriju, ključne industrijske grane koje trebamo definirati i štititi. Mi kao pučani smatramo da trebamo preispitati naše propise na području tržišnog natjecanja. Trebamo biti u mogućnosti Eh, uvesti eh, globalne industrijske šampione kako bismo se mogli nositi sa globalnom konkurencijom. Eh, spomenuo bih još jedno zadnje pitanje, pitanje temeljnih prava. Gospodine predsjedniče Tusk, već E, nekoliko mjeseci bavimo se pitanjem članka sedmog u odnosu na Mađarsku i Poljsku. E, parlament je pokrenuo to pitanje, a do sada nije bilo prilike o tome razgovarati s vijećem. Meni je jako žao što nije bilo prigode za to. E, u mom klubu intenzivno smo razgovarali o tom pitanju i donesena je odluka e, da e, članovi iz Mađarske u našem klubu e, više nemaju pravo suodlučivanja i donesena je odluka o suspenziji. I zato bih molio da se razgovara o tom pitanju na razini vijeća. To je nešto što se tematizira e, jer jedna je stvar e, javni napadi među e, šefovima stranaka država, to je a druga je stvar sjesti za stol i razgovarati. Jer kao što vidimo i liberali i Rumunjska i e, tu postoje razgovori i to je dobar pristup. I osim toga e, mislim da bi bilo dobro ići korak dalje. E, vidimo da članak 7. nije toliko učinkovit i ne dovodi tako brzo do rezultata koje želimo i zato smatram da bismo trebali otići korak dalje i imati obvezujući instrument E, što se tiče primjene vladavine prava. Dakle, to je nešto na čemu trebamo e, raditi. Taj e, mehanizam kontrole vladavine prava, mehanizam gdje ćemo imati redovita izvješća i sustav u kojem se to neće odnositi samo na europske zemlje, nego na sve zemlje. Treba nam jedan automatski sustav koji će biti u skladu sa sudskom praksom Europskog suda i ja bih predložio da se u budućnosti predvidi da postoji postoje i sankcije. Dakle, da se koriste mogućnosti povezane sa fondovima. E, mi e, možemo biti uvjerljivi konkurenti e, u odnosu na Kinu jedino ukoliko doista što se tiče temeljnih prava to živimo u Europi. I upravo zato, gospodine Tusk, molim da se konačno ova tema stavi na dnevni red Europskog vijeća. Mislim da je krajnje vrijeme da se o tome razgovara i na toj razini. Hvala. La parola, A sada dajem riječ zastupniku Bulmanu, predsjedniku Kluba socijaldemokrata. E, Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Imamo još dva dana. Još dva dana e, do prvobitno predviđenog roka za Brexit. Dva dana. Dva dana. Predsjedniče Tusk, E, dobro je to što je Europsko vijeće donijelo preventivnu odluku kako bi spriječilo, spriječilo ono najgore. Međutim, jedno pitanje. Danas, dva dana prije e, prvobitno predviđenog roka za izlazak. Obraćam se onima koji su se zalagali za Brexit. Kad ćete konačno pokazati da ste pristojni i ispričati se britanskom narodu za sve ono što ste učinili u zadnje dvije godine? Kad ćete konačno pokazati dovoljno pristojnosti eh, da kažete da ne znate što radite? a ovdje ste podmetali razne izjave kako biste e, uzrokovali situaciju iz koje uopće ne znate izlazak. E, dolazi do pada vašeg gospodarskog proizvoda za 10%, vi ne znate kako dalje. E, preuzmite kontrolu nad svojom vlastitom stabilnosti e, i nad vlastitim lažima i ispričajte se ljudima za sve što ste učinili. To je moja glavna poruka danas. Puno hvala predsjedniku Tusku, puno hvala na onome što ste učinili kako biste stali u obranu europskog državljanstva, europskog građanstva. To je doista častan potez i to je ono što ovdje mogu reći. Da, mi smo europljani. I nitko ne smije tu zavaravati e, britanski narod i e, oduzeti im mogućnost da sudjeluju u oblikovanju europske budućnosti ukoliko ne dođe do izlaska. Ja sam uvjerena ako vlada nije u stanju ispuniti obećanja, ako je situacija i dalje nejasna, postoji samo jedna šansa. Pitajte narod, pitajte narod. Znam zašto se toga bojite. E, bojite se svega što se događa na ulicama Londona. Bojite se da ono što ste htjeli neće biti održivo. A to bi bilo rješenje. Britanski narod reći će vam kamo ići. Oni su suveren, a nitko drugi u ovoj situaciji. I dopustite da kažem e, da vjerujem da naravno ovi događaji u Velikoj Britaniji zasjenjuju puno toga e, drugoga čime se moramo baviti. E, ovaj je sami 9. svibnja zahtjeva i da se bavimo potrebom novog početka u Europi. E, moramo raditi na održivom gospodarstvu e, kako bismo očuvali resurse i svima osigurali mogućnost sudjelovanja. To mora biti naš program rada. Jedino ako smo samouvjereni, ako smo snažni, jedino tada ćemo biti u stanju riješiti i situaciju u odnosu na Kinu. Realno gledano, E, to je snažan partner koji raste, kojeg ne smijemo zanemariti, previdjeti, ali ako ne budemo samo uvjereni, ako ne budemo imali jasnu viziju, nećemo moći e, obraniti i zaštititi europski model. E, to je ono za što će se boriti i moj klub. Hvala. Dajem riječ eh, predsjednici eh, kluba ECR-a, gospodinu Legutku. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, eh, uvažene zastupnice i zastupnici. Da, uvijek postoje i dobre vijesti i loše vijesti. Dobra vijest je da je vijeće uspjelo definirati jasne rokove i da je to prihvatila Ujedinjena kraljevina i nadamo se da će E, doći do određenog rješenja unutar tih rokova. Međutim, ostavimo Britaniju Britancima. Ono što mene zanima je Europska unija. Loša je vijest da se još uvijek čini da Europska unija i dalje radi na istoj politici zastrašivanja, odvraćanja, a to se sastoji od dva elementa, ugrubo rečeno. E, kao prvo, kazniti Ujedinjenu kraljevinu time što neće doći do sporazuma, e, tako da nitko u budućnosti ni ne pomisli da e, ide istim putem. I drugo, poniziti Ujedinjenu kraljevinu tako e, što će ih potaknuti da ponište Brexit i to organiziranjem drugog referenduma. A ovaj argument da je postojala vrlo mala većina što s tim da su stvari bile obrnute, e, da su oni koji se zalažu za ostanak pobjedili na referendumu sa istom većinom, e, takva odluka bi se u ovom domu e, smatrala nečim što se ne može poništiti i što obvezuje do vijeka. A da uopće ne spominjem činjenicu da organiziranje referenduma sve dok ne dobijemo E, e, rezultat e, kakav je doprinos Europske unije što se tiče teorije. A međutim, loša vijest je i ovaj ton laskanja samome sebi. Nije vrijeme za to. Vrijeme je za preispitivanje. Predsjedniče Juncker, predsjedniče Tusk, priznajte, ovo je bilo razdoblje najvećih kriza u cijeloj povijesti europskih integracija, a Brexit je jedna od nekoliko kriza. Svi vi eh, koji ste donosili velike odluke u Europskoj uniji odgovorni ste za to. Nemojte se zavaravati. Eh, velik dio odgovornosti je i na vama, dame i gospodo. E, predsjednik Macron nedavno je napisao pismo u kojem se obratio svima u Europi i predložio je e, više onoga što već imamo. E, I ono što je ovdje neobično je da poziva na novu europsku renesansu. Mislim da on ne razumije riječ koju koristi. Vjerojatno bi ovdje primjereniji izraz bio sumrak. Naravno, e, sat otkucava, e, Brexit se bliži. Svi smo svjesni toga. Čekamo napredak u Londonu, nadamo se da će do toga doći. Ali isto tako trebamo biti spremni za svaki ishod i trebamo biti spremni ponuditi svaku pomoć koju možemo. To je i naš problem, bez obzira na ishod. Trebamo blagonaklono gledati na odluku britanskog naroda bez obzira na to kamo krenuli, ali sat otkucava i za Europsku uniju, dame i gospodo. I trebamo slušati glas birača diljem Europe. Sve ih je više koji očajnički žele promjene i promjene će doći. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospodinu u ime liberala. Kao prvo želio bih e, se obratiti gospodinu Legutku i reći mu da ovo što on kaže nije točno, da tu postoji nekakvo kažnjavanje ili ponižavanje Velike Britanije od strane Europske unije. Mi imamo isuviše poštovanja za tako velik narod kao što Velika Britanija. Međutim, problem e, tog ponižavanja dolazi iz konzervativne stranke u Velikoj Britaniji. Oni su u vašem klubu, a ni nema ih ovdje u vječnici. Jedino je gospodin Farage ovdje, jer ja sam doista mislio da je on na prosvjedima u Velikoj Britaniji, a zapravo je ovdje. 200 e, tisuća milja, koliko ste točno prošli? Dvije možda. Podsjeća me na e, Feld Marshala Heja u seriji e, u Blackadderu. U, on sjedi u svom uredu u Londonu za vrijeme Prvog svjetskog rata, a vi sjedite ovdje u Strasburu dok vaši ljudi prosvjeduju na kiši i hladnoći. To je način na koji vi preuzimate odgovornost. U redu. Želim se želim vas sve podsjetiti na riječi Winstona Churchilla koji je rekao uspjeh je mogućnost e, prijeći iz jednog neuspjeha u drugi bez gubitka entuzijazma. Mislim da taj citat e, Winstona Churchilla doista može biti primjenjiv na britansku politiku u donjem domu britanskog parlamenta i na politiku koju vodi Tereza May. Jer danas poslije podne, ako predsjednik parlamenta to dopusti, bit će ni više ni manje nego 16 različitih opcija za Brexit. Tako da očito da ne možemo govoriti o gubitku entuzijazma kao što je rekao Winston Churchill. No ozbiljno rečeno, nakon svih eh, negativnih rezultata glasovanja eh, protiv dila, protiv eh, izlaska bez sporazuma, protiv drugog referenduma, možda će se sada pojaviti svjetlo na kraju tunela. Naime, nakon što je usvojen amandman Letvin, sada će se po prvi puta nakon dvije godine pregovora možda pojaviti rješenje koje proizlazi iz međustranačke suradnje između laburista i konzervativaca. Jer smatram da tako egzistencijalno važno pitanje poput Brexita može biti odlučeno samo uz suradnju stranaka u parlamentu na način na koji mi surađujemo ovdje u Europskom parlamentu. Nadam se da ako im damo vremena do 12. travnja da će se ustanoviti većinska potpora za jednu od ovih opcija između onih koji žele ostati u Europskoj uniji, onih koji su razumni, ali su za izlazak iz Europske unije, jer oni su ti koji moraju pronaći rješenje. Ja ne računam na tvrdo e, linijske e, zagovornike Brexita, jer bitan je konsenzus unutar stranke. I u tom smislu mislim da mogu reći u ime čitavog Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče, da mi želimo taj sporazum s Velikom Britanijom. Isto tako smo spremni i na izmjene političke izjave. I to u dva aspekta, da bude više obvezujuća za obje strane, da ne bude samo politička izjava i drugo, da možemo u tu političku izjavu ugraditi jedan mnogo intenzivniji odnos između Europske unije i Velike Britanije nego što je to predviđeno sadašnjim tekstom deklaracije. Mislim da, i da odgovorim na vašu izjavu gospodine Tusk, mislim da će to također biti osnova za budućnost. Ja nisam tako veliki optimist kao vi. Ja jesam optimist, ali ne u toj mjeri kao i vi. Osobno smatram da se to neće dogoditi sada, ali za nekoliko generacija bi se Britanija mogla vratiti u krug europske obitelji, jer to je budućnost Europske unije da bude u Europskoj uniji, a ne izvan nje. No, mislim da se to neće postići sada, nego kasnije. I da, milijun ljudi prosvjeduje u Londonu, pet milijuna ljudi je potpisalo peticiju prije nekoliko dana. I na kraju što se tiče prava građana, gospodine Barnier, gospodine Juncker, znam da je Velika Britanija preuzela da poštuje prava tih građana, onako kako to stoji u sporazumu o povlačenju iz Europske unije i vi ste se isto tako unilateralno obvezali da ćete zaštititi prava njihovih građana na kontinentu. Mislim da sada e, oba doma trebaju vidjeti kako se to može formalizirati i to što brže, tako da bez obzira na konačni ishod, čak i ako bude naj gluplji mogući, čak i ako dođe do izlaska bez sporazuma, da u najmanju ruku građani ne budu žrtve ovih eh, igara kojima smo bili svjedoci posljednjih godina. A sada zastupnik Smith u ime zelenih. Uh, Hvala vam gospodine predsjedniče. Eh, doista je ovo jedan tužan trenutak, eh, jedna prava tragedija. Trebali smo raditi zajedno na nekim stvarima um-, umjesto da izbjegnemo ovakvu katastrofu. Čak i u ovom posljednjem trenutku Ujedinjena kraljevina nije donijela odluku o tome što zapravo želi. Tereza May je aktivirala članak 50. i bez plana. Još uvijek ne postoji konsenzus. Zastupnici u Westminsteru sada pokušavaju doći do nekog zajedničkog stava. Sjajno. U škotskom parlamentu se razmišlja o povlačenju članka 50. Dok iz škotske perspektive sve škotske stranke osim konzervativaca smatraju da je najbolji Brexit e, situacija u kojoj nema Brexita. Dragi kolege, molim vas nemojte nam sada zatvoriti vrata. Ima nas mnogo u Škotskoj i drugdje u Ujedinjenoj kraljevini kako bismo preokrenuli ovu situaciju, kako bismo služili građanima, kako bismo ostali u ovoj obitelji naroda. Ovo će možda biti moj posljednji govor ovdje u ovome domu nakon što sam 15 godina služio evropskom narodu. Ne znamo kako će izgledati budućnost Ujedinjene kraljevine, ne znamo kako će uopće izgledati budućnost s obzirom na porast populizma u svim našim državama. Ne znam kako će izgledati budućnost Ujedinjene kraljevine, ali znam da je Škotska evropska nacija. Mi smo za međunarodnu solidarnost, slobodu kretanja, da nema Europske unije, trebali bismo izmisliti nešto poput nje, a Škotska bi sigurno htjela sudjelovati u njoj. Hvala. Vi kao profesionalci morate poštivati britanski ustav, morate eh, razgovarati sa sugovornicima koje ste dobili, žao mi je zbog toga nema druge. Ali što se tiče Škotske, ako e, nas protiv volje izbace iz ove zajednice naroda, e, protiv našeg demokratski iskazane volje, u tom slučaju će neovisnost biti naš jedini put prema naprijed. Dragi kolege, ja ne tražim od nas da rješavate naše domaće probleme. Molim vas da ostavite svjetlo upaljene kako bismo mogli pronaći put natrag kući. A sada u ime Ujedinjene Evropske ljevice dajem riječ zastupnici Cimer. Izvolite. Meine, Poštovana gospodo predsjednici, Zapravo, jako nam je žao što već dugo uvijek iznova vodimo iste rasprave, a ne dobivamo konkretne odgovore o tome što će se dogoditi i koje će biti rješenje za ovu dilemu za koju postoje različiti uzroci. Ono što činimo, činimo uz dužno poštovanje onima koji su se odlučili za Brexit. Mi u potpunosti poštujemo njih, poštujemo i one koji su izašli na ulice Londona preko vikenda, e, poštujemo i one koji su potpisali online peticiju, a isto tako želimo iskazati poštovanje svima onima koji i u Ujedinjenoj Kraljevini i u Europskoj uniji e, će e, vidjeti posljedice Brexita. E, to činimo u ovom domu jer predstoje osim toga izbori i mi bismo željeli da e, e, birači mogu poslati svoje predstavnike u ovaj visoki dom. Međutim, to ima smisla ukoliko ti zastupnici dođu ovamo na duže razdoblje, jer prilično je besmisleno ako netko ovamo dođe na mandat od nekoliko mjeseci. Sve što činimo, činimo iz poštovanja E, kako bi oni koji trebaju donijeli odgovarajuće odluke. E, predsjedniče Tusk, predsjedniče Juncker, molim vas da vodite računa o raspravi o pravima e, ljudi nakon Brexita koji bi se mogao dogoditi ukoliko ne dođe do dogovora. Što će biti s njima? Što će biti s onima koji ovdje žive? Mi moramo štititi njihova prava, prava članova njihove obitelji. E, to govorim i zbog poštovanja prema građanima u Irskoj i Sjevernoj Irskoj, a ukoliko nema rješenja e, između izlaska iz Carinske unije, izlaska iz jedinstvenog e, tržišta, tu moramo uzeti u obzir sporazum od velikog petka, moramo izbjeći tvrdu granicu. I upravo iz poštovanja prema ljudima u Irskoj i Sjevernoj Irskoj Eh, ukoliko bi oni zatražili referendum o jedinstvu njihovog otoka, eh, ukoliko to zatraže, mislim da ih mi u tom slučaju trebamo podržati. Hvala. A sada u ime FDD-a zastupnik Faraž. Mislio bih da kao eh, bivši belgijski premijer da biste znali tko je spasio belgijski grad od njemačke dominacije i koji je onda nakon toga Dakle, mislim, mislio bih da bi on za vas bio veliki heroj, ali možda to govori o vašem e, protubritanskom osjećaju. Što se tiče ove situacije na samitu, mislim da je to bilo doista jedno nacionalno poniženje. Mi imamo Terezu May kao premijerku koja nema niti hrabrost niti viziju da e, provede u djelo svoja obećanja, da e, ovoga petka, 29. ožujka, mi izađemo iz Europske unije. To se neće dogoditi i zapravo je tu riječ o jednoj izdaji, možda najvećoj izdaji e, demokratski iskazane volje građana u povijesti naše velike nacije. I vratit ću se na prvi svjetski rat. Pobjedili smo rat, smo dobili sporazum iz Versailles. To je zapravo, ovaj sporazum je današnji ekvivalent toga. Imamo 39 milijuna funti koje moramo platiti kao reparaciju, ali ništa nećemo dobiti za uzvrat. E, aneksiran je dio našeg nacionalnog teritorija u vidu Sjeverne Irske. Ovaj sporazum je loš, neprihvatljiv je, to nije Brexit i neće proći samo tako. Znam da ste svi uzbuđeni E, oko toga što će se dogoditi u britanskom donjem donu u sljedećih nekoliko tjedana. Znamo što će se dogoditi. Oni će ponovno iznijeti nekakav sporazum o nastavku slobode kretanja e, građana i Carinske unije. No čak i ako se to dogodi, ono što je neizbježno jest da mi idemo prema produžetku e, temeljem članka 50. I trebate se zapitati da li vi to doista želite? Želite li doista da Brexit dominira e, vašim radom u sljedećih nekoliko godina i da se na taj način zanemare vaše druge ambicije. Želite li da Velika Britanija doista sudjeluje u europskim izborima da ponovno se izabere velik broj zastupnika koji su za izlazak u trenutku kada se borite protiv populizma. Želite li doista da se ja vratim ovamo u ovaj dom? E pa da. I čemu sve to? Jer do Brexita će i onako doći. Gospodine Tusk, ako vi mislite da su se Britanci predomislili oko Brexita, vi se zavaravate jer ono što se sada događa u anketama vidimo da ima 15, a ponekad čak i 20% e, više onih koji žele izići iz Europske unije. Ako se održi novi referendum, e, bit će još više građana koji će se opredijeliti za izlazak. Gospodin Juncker, gospodin Barnier, želim apelirati i na Europsku komisiju da učini sljedeće. Vi ste pripremili svoj scenarij za e, dakle izlazak bez sporazuma i to je vrlo profesionalno i pokazuje da to neće dovesti do nekih velikih narušenja i da čak nije potrebna niti privremena granica u, sa Irskom. Želim reći svima vama, molim vas da odbacite produžetak izlaska nakon 12. travnja. Riješite se toga sada kako bismo svi mogli nastaviti mirno živjeti. A sada u ime nf zastupnik Batten. Hvala lijepo. Nikada prije u dugoj povijesti engleske i britanskih otoka nismo bili na taj način nacionalno i poniženi i poniženi na međunarodnoj sceni. Nikada do sada e, nam nisu vladali takvi kvizlinzi i kolaboracionisti. Tereza me je učinila nešto što je, se do sada još nije dogodilo u povijesti čovječanstva. To je jedan sporazum o predaji. Ali mi nismo poraženi nekom stranom silom. Oni koji su trebali zaštititi naše slobode i su to naprosto, su ih naprosto prepustili Europskoj uniji. No, konačna predaja još uvijek nije gotova. Tereza May još ima posla. Ako Velika Britanija ne napusti Europsku uniju 29. ožujka, to će onda biti konačni kraj demokracije u Ujedinjenoj kraljevini. Osim toga, niti jedan narod koji želi biti slobodan ne može zauvijek biti u ropstvu. Ne, kažem ne sporazumu sa Europskom unijom o povlačenju. Niti jedan sporazum ne može vezati narod koji to ne želi. U Velikoj Britaniji možete povući bilo koji zakon parlamenta. Niti jedan parlamentarni saziv ne može obvezati odluku budućeg saziva. britanski ustav pokazat će se snažnijim od bilo kakvog europskog sporazuma. Mi još uvijek možemo izići 29. ožujka ako to bude Božja volja. No ako se to ne dogodi, UKIP će voditi borbu da oslobodi Britaniju od Europske unije u predstojećim godinama. A bude li to potrebno, radit ćemo, počet ćemo raditi na tome na sljedećim europskim izborima u Svibnju. A sada dajem zastupnici Docu ime neupisanih. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovog petka, ovaj petak 29. ožujak treba biti povijesni dan za Ujedinjeno kraljevine. Nakon 40 godina članstva u institucijama Europske unije, Ujedinjena kraljevina trebala je ponovno postati neovisna država koja će surađivati sa Europskom unijom, ali neće primjenjivati federalni program Europske unije moći razvijati vlastitu, vlastito gospodarstvo, kontrolirati vlastite zakone i sudbinu. Nakon dvije godine pregovora naša premijerka je sklopila sporazum koji je dva puta povijesno odbačen u parlamentu. Time bi Sjeverna Irska napustila Europsku uniju pod drugačijim uvjetima dostatka Ujedinjene kraljevine. Ministar pravosuđa je također rekao svoje. DUP želi napustiti Europsku uniju na uređen način, međutim ovaj sporazum će ugroziti ustavni i gospodarski integritet Ujedinjene kraljevine. To nije cijena koju mi unionisti želimo i spremni smo platiti. I na kraju nekoliko savjeta gospodinu Tusku i gospodinu Bulmanu. 17,4 milijuna britanskih građana iskazalo je svoju želju da iziđe iz Europske unije. Mislim da ovaj dom treba prema njima pokazati poštovanje i prepoznati njihovu demokratsku odluku umjesto da se bavi svima drugima. Gospodinu Verhofstadtu želim reći sljedeće. Britanski parlament već je glasovao za unilateralan sporazum o pravima građana. A gospođi Cimer Sporazum iz Belfasta sadrži načelo privole i samo uz privolu naroda u Sjevernoj Irskoj može se nešto dogoditi u smislu izmjene ustavnog statusa Sjeverne Irske. Bilo bi dobro da to ne zaboravite. Dajem riječ zastupniku Levandovskom. Panje kraju. Poštovani gospodine predsjedniče vijeća, E, moje sugrađane će iznenaditi e, današnje izlaganje e, gospodina Legutka. Simpatije za Brexit zapravo uvijek iznova iznenađuju i njegova stranka pokušava također izvući Poljsku iz Unije. Međutim, to neće uspjeti. E, jedina pozitivna stvar koja je proizašla iz e, Brexita su masovni prosvjedi. A što rade oni koji e, su 2016 E, mislili da će imitirati Brexit. Zapravo je riječ e, o nečemu što je proizašlo iz e, neodgovornosti nekih ljudi gdje se dovodi u pitanje egzistencija društva, a na koncu odgovornost nije na onima koji su do toga doveli. Hvala. Zastupnik Gualtieri, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Sada smo na dva dana od datuma kada je trebalo doći do Brexita. Još uvijek ne znamo kada, kako, niti hoće li se Brexit dogoditi. Mislim da to doista govori mnogo o tome kako je britanska vlada vodila ovaj proces, ali isto tako govori mnogo o lažima i fantazijama koje su zagovornici Brexita prodavali narodu prije referenduma to se sada pokazalo e, i pokazalo se kakva je stvarnost. A stvarnost je postala jasna i milijunima britanskih građana koji su izišli na ulice u Londonu tražeći bolju budućnost za svoju zemlju i mogućnost da se narod izjasni. Dakle, zastoj je nastao u Londonu, ne ovdje u Strasburu, niti u Briselu. U ponedjeljak smo dobili tračak nade nakon glasovanja u Britanskom parlamentu. Britanski parlament odlučio je odluku da preuzme kontrolu nad čitavim procesom. Vidjet ćemo što će oni sada poduzeti. Oduvijek smo govorili da se može izmijeniti politička izjava kako bi se uspostavila mogućnost tješnjih odnosa između Europske unije i Velike Britanije. Mi to možemo učiniti e, brže. E, mi to pozdravljamo. Međutim, ukoliko e, ne dobijemo jasnu poziciju Britanskog parlamenta protiv ovog sporazuma ili za Carinsku uniju, onda treba donijeti neke ozbiljne odluke. Ako Ujedinjena kraljevina zatraži duže produženje roka, to ne može biti kako bi se ponovno pregovaralo o sporazumu o povlačenju budući da se to više neće ponovno otvarati. Međutim, ako oni zatraže duži produžetak roka kako bi razmislili o Brexitu, kako bi radili na tješnjim odnosima ili kako bi održali referendum ili pak izbore, onda ćemo to u svakom slučaju podržati. Predsjedniče Tusk, naš klub je oduvijek imao jasan stav o tome budući da shvaćamo povijesnu važnost ovih događaja. Givi ste rekli da da želite da se oni vrate, ali ne sada. Mi smo oduvijek ponavljali, poštujemo rezultate referenduma, no ukoliko Ujedinjena kraljevina ne iziđe iz Europske unije, mi ćemo to proslaviti i nećemo nikada ništa učiniti kako bismo sada spriječili tu mogućnost. Mr. Nicholson, one minute. Gospodine Nikolson, imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja sam na početku rekao da će se svašta dogoditi i nisam razočaran. Isto tako sam na početku rekao da ljudi koje ja zastupam neće prihvatiti granicu na Irskom moru i to još uvijek vrijedi. Gospodine Barnije, nadam se da me slušate. Također bih htio reći da zaštitni mehanizam i sporazum iz Belfasta Naime, da se zaboravlja na načelo suglasnosti koje je sadržano u sporazumu iz Belfasta. Htio bih reći da moramo misliti o svima u Sjevernoj Irskoj. Ne sam postoji jedna tiha većina u Sjevernoj Irskoj koja također želi dobru budućnost za Sjevernu Irsku, Ujedinjenu Kraljevinu i Europsku uniju. Mislim da se moramo odmaknuti od pozicija na kojima smo bili ranije i pronaći put prema boljoj budućnosti kroz suradnju. Još uvijek me brine sljedeće, gospođo predsjednice. Mislim da još uvijek postoji mogućnost da iziđemo bez sporazuma. To nije greška niti gospodina Tuska, niti gospodina Brnja. To nije ničija greška, ali mislim da postoji takva opasnost i mm, gospodine Tusk trebamo se pobrinuti da do toga ne dođe. E, gospođo predsjednice, mislim da kao što je rekao kolega iz Škotske, ovo mogao biti moj posljednji govor nakon što sam ovdje bio zastupnik 30 godina, to je 13 godina, to je dugo vrijeme. Ja sam e, surađivao sa mnogima tijekom tog vremena i iskreno se nadam da sam dobro zastupao e, svoje birače iz Sjeverne Irske. Gospodine Nicholson, doista mi je žao što vas kao jednog